Good afternoon Dobar dan, sada je vrijeme za obrazloženja glasovanja. Prva je gospođa Makovej. u Uzbekistan, un Fidela fidel al EU, e Uzbekistan Partnership and je sporazum o partnerskom, partnerskoj suradnji između Europske unije i Uzbekistanu. Prve gospođa